početi s našim sastankom, dakle točka 9 dnevnog reda. E, zaželio bih dobrodošlicu Nadi Calvinjo, ministricu gospodarstva i poduzetništva Španjolske. Dobrodošli i hvala vam što ste danas ovdje s nama na ovom gospodarskom dijalogu sa Španjolskom. Znate da Nadja Calvinjo ima jako važan portfolio, ona je također zadužena za e, odbor delegi, e, vlade koji uključuje ministarstva koji se bave gospodarskom politikom i ona dolazi iz Eurogrupe i Ekofina gdje se raspravlja o temama koje su i nama od interesa. Reći ću nešto o tome u priopćenju nakon ovog gospodarskog dijaloga. Kao što znate, Španjolska prolazi kroz jako pozitivnu gospodarsku e, situaciju i upravo su predstavili ambiciozan proračun sa snažnim fokusom na trošenje za socijalna pitanja, koheziju, inovacije, ulaganja. Siguran sam da će gospođa Kalvinjo to spomenuti, a naravno i zanima nas razgovor s njom ne samo o španjolskim pitanjima, već također i o širim europskim temama, uključujući naravno e, proširenje EMU-a, dakle taj proces koji je, kao što znate, jedna od ključnih tema za nas. Radimo i na prijedlogu komisije i naravno zanimaju nas vaše mišljenje o proračunu područja dakle moguće korištenje toga. Tu je jedan od naših izvjestitelja za tu temu i siguran sam da ćemo o tome još razgovarati danas, ali vrijeme je sada za vas da preuzmete riječ i date svoju uvodnu izjavu i zatim ćemo imati pitanja i odgovore od naših zastupnika. Izvolite ministrice. Hvala lijepa predsjedniče Gualtieri, časni članovi odbora Ekon. Uvaženi zastupnici, za mene je velika čast da se mogu vratiti u odbor za ekonomska i monetarna pitanja u ovom parlamentu. Ovaj je odbor kroz velik broj godina imao veliku ulogu u, mom, u mojoj svakodnevnici. I jako mi je drago da to mogu učiniti prvi puta kao ministrica gospodarstva i poduzetništva Kraljevine Španjolske. Stoga e, vama najprije želim zahvaliti na pozivu i na tome što ste mi pružili ovu priliku. Hvala vam. Ovaj sastanak se događa u primjerenom trenutku, baš kao što je rekao i predsjednik odbora. E, španjolska vlada je upravo predstavila nacrt proračuna za 2019. i tu smo pokazali naše gospodarske prioritete za tu godinu. Riječ je o nacrtu proračuna koji predviđa e, gospodarski rast, da se gospodarski rast zadrži, kao i ove godine. Stope će biti, e, stopa rasta će biti mnogo viša od e, ostalih zemalja u okruženju, te od prosjeka zone eura i Europske unije. Riječ je o nacrtu proračuna koji uključuje tri stupa naše ekonomske politike i o tome ću vam malo više reći u svojem govoru. No, najviše smo se koncentrirali na predanosti e, poreznoj disciplini naš cilj e, javnog deficita je 1,3% BDP-a. 2,7% je iznosio 2018. Naš cilj je da 2019. po prvoga puta ostvarimo primarni surplus te da počnemo ispravljati jednu od najvećih neravnoteža koja je proizašla iz krize, a to je visoka razina javnog duga i visoki udio duga u BDP-u države. Drugi stup gospodarske politike e, je to što smo se e, koncentrirali na socijalnu politiku, to je spomenuo i gospodin Gualtieri. E, imamo posebne mjere i cilj je da svi građani osjete rast španjolske gospodarstva, da smanjimo nezaposlenost te da potaknemo e, veću socijalnu održivost. I to je ključno ako želimo ostvariti socijalnu i gospodarsku e, održivost. I treće, jasno smo okrenuti strukturnim reformama koje će potaknuti produktivnost naše zemlje i koje će Španjolsku pripremiti za e, izazove 21. stoljeća. E, Ovih dana ćemo objaviti program za promjene. U tom programu se na vrlo detaljan način prikazuju inicijative koje su prema našem mišljenju prioritetne ako želimo uspješno riješiti izazove budućnosti. Prije nego što krenem dalje sa ekonomskim pitanjima, dopustite mi da se kratko osvrnem na gospodarski kontekst u kojem se e, nalazimo. Krenimo sa globalnim gospodarstvom. Sve prognoze predviđaju da će svjetski gospodarski rast i dalje biti pozitivan za vrijeme ove godine, no da će biti manje intenzivan te manje sinkroniziran između različitih regija i zemalja. Još uvijek postoji čitav niz rizika i nesigurnosti i njihovi učinci će se njihove ćemo učinke vidjeti još 2000, tokom 2019. A vi to sve zasigurno jako dobro znate. A to bez sumnje određuje i koje su glavne, e, glavni izazovi s kojima se suočavamo unutar eurozone. Prognoze rasta u eurozoni su se revidirale i snižene su. I mislim da će to Um, staviti veći pritisak na nas kako bismo više radili na produbljivanju ekonomske i monetarne unije, a o toj ću temi također malo više reći za čas. U tom kontekstu španjolsko gospodarstvo E, ima dobar gospodarski rast i nadamo se da ćemo e, tako nastaviti i 2019. Naše prognoze su oko 2,6% za 2018. i 2,2% u 2019. Riječ je o značajnim, dobrim stopama koje, se, koje usporavaju kako ciklus sazrijeva a 2015. smo ostvarili najveću stopu rasta. I kao što sam već rekla, te su stope iznad e, prosjeka Europske unije i iznad zemalja u okruženju. Osim BDP-a, ono što je najbitnije za e, španjolski gospodarski rast e, jeste da je taj rast najviše uravnotežen nego ikada do sada. Inflacija je umjerena, došlo je do snažnog stvaranja novih radnih mjesta, čak e, povećano je, zaposlenost je povećana za 3% u prošle godine i to je omogućilo znatan pad stope nezaposlenosti. I to za čak otprilike 6% u odnosu na prošlu godinu. Osim toga, gospodarski rast e, ide uz surplus na tekućem računu, to je vrlo važna novost a i kapacitet za akreditiranje, tako da i tu rješavamo jednu veliku neravnotežu koja je proizašla, iz krize a to je veliki, visoki postotak vanjskog duga. Tako da, eto vidite da španjolsko gospodarstvo polako rješava svoja, svoje neravnoteže i polako se razdužuje. I sve to e, pomaže da stvaramo jedno e, primjereno gospodarsko okruženje, gospodarsko okruženje u kojem je moguće provoditi i reforme koje smo planirali. E, porezna disciplina, već sam rekla, to je jedan od ključnih elemenata našeg plana i naš je cilj nastaviti sa smanjenjem deficita, ubrzati smanjenje duga, te nastaviti sa jačanjem povjerenja koje tržišta e, su počela pokazivati u španjolsko gospodarstvo. 2018. sa svim svojim nesigurnostima je bila pozitivna godina kad je riječ o financiranju javnog sektora, a početak 2019. E, također je vrlo pozitivan. E, javni, natječaj koji smo do sada realizirali i sa mnom je ovdje ministar za riznicu Dakle, javne natječaje koje smo organizirali već daju rekordne rezultate kad je riječ o, mm, o potražnji i omogućuju nam da smanjimo trošak financiranja javnog, e, španjolskog javnog duga. To je stvarno jako važan cilj za našu vladu zato što svake godine moramo potrošiti 30 milijardi eura na plaćanje kamata na taj e, dug i taj bi novac bio naravno mnogo e, produktivniji ako bismo ga usmjerili u zdravstvo, obrazovanje ili u istraživanje i razvoj. Povjerenje financijskih tržišta je ključno i to smo neprestano ponavljali za vrijeme krize i to sada pokazuje prvi stup e, gospodarske i financijske e, održivosti našeg programa. No, osim toga, moramo dobiti i povjerenje građana i o tome govorimo u drugom e, stupu a, i koji je najviše usmjeren na socijalnu koheziju. Financijska nestabilnost ne smije biti isprika da ne rješavamo najveći problem naše zemlje, a to je sve veća nejednakost koja je zapravo rezultat gospodarske krize. Moramo ostvariti, moramo e, osigurati da gospodarski oporavak osjete svi građani da društvo postane uključivo. To su nam savjetovali i, i europske institucije i međunarodne organizacije. Mi smo također uvjereni da je to potrebno ostvariti i zbog toga smo u nacrtu proračuna za ovu godinu kojeg smo upravo poslali parlamentu e, uključili i jedan jako ambiciozan e, program baš kad je riječ o socijalnim politikama. E, obrazovanje djece od 0 do tri godine, e, povećanje minimalne plaće, povećanje mirovina, e, politika za kojom će se pomoći najranjivijim građanima. Tim ćemo programom pokušati riješiti i taj problem sve veće nejednakosti koja nas koja nas prati još od iz vremena krize i koju još uvijek nismo riješili iako se gospodarstvo ipak oporavilo. U trećem stupu se želimo pozabaviti budućim izazovima. Želimo postaviti temelje održivog rasta, održivog gospodarski gledano, održivog e, gledano sa e, aspekta okoliša i socijalnih pitanja. Naša vlada od prvoga dana radi na koordinaciji između različitih ministara, to je spomenuo i predsjednik Gualtieri, kako bismo uskladili te strukturne reforme sa promjenama koje se odnose na ljudski kapital, na obrazovanje, na osposobljavanje, e, uskladiti to sa ekološkom tranzicijom, zato što Španjolska želi biti predvodnik u tom području krenuti putem digitalne e, revolucije, ostvariti pravedno i učinkovito tržište rada, boriti se protiv nejednakosti, te osigurati strukturu institucija koje će biti učinkovitije i koje će bolje služiti građanima. Kako bi se ta stabilnost i rast konsolidirali i zadržali, ključno je da eurozona bude izvor stabilnosti i da bude izvor povjerenja. I zbog toga smo mi smatrali da treba i dalje raditi na produbljivanju E, stvarne gospodarske monetarne unije. ako svi želimo biti e, snažniji i spremniji na budućnost, to je ono što nam je potrebno. Svi dobro znate, Eurogrupa je u prosincu nakon dugačkih pregovora usvojila e, sporazum sa čitavim nizom mjera kojima se želi stvoriti sigurnosna mreža za bankarski sustav. Zatim jača se jedinstveni sanacijski mehanizam. Zatim programi predostrožnosti za slučajeve nestabilnosti financijskih tržišta i e, javnog duga u eurozoni. Sve su to itekako pozitivni pomaci u pravom smjeru i nadamo se da će u ovom semestru se ostvariti e, koraci u tom smjeru. Danas, e, to jest na Eurogrupi i danas na Ekofinu, smo vidjeli da postoje dobri temelji kako bismo brzo napredovali kad je riječ o tim e, mjerama. No u sljedećih nekoliko mjeseci moramo i dalje raditi na dovršavanju bankarske unije, posebice na stvaranje e, europskog e, sustava za osiguranje depozita. Taj je prijedlog već dugo vremena na stolu. Španjolska je bila jedna od zemalja koje su inzistirale na tome da se e, ostvari veći napredak u tom području i ja se nadam da ćemo u sljedećih nekoliko mjeseci uspjeti ostvariti čvrste e, temelje koje će onda dovesti i do političkih e, rezultata. I osim toga, još jedna važna stvar je stvaranje proračuna za eurozonu u koju će se uključiti i mogućnost stabilizacije eurozona to bi bila prava pravcata porezna, porezni mehanizam koji će moći djelovati u slučaju asimetričnih šokova, koji će e, predstavljati odgovor na moguću buduću krizu i koja će e, omogućiti onim zemljama koje su e, odlučile se za euro da se odreknu nekih svojih mehanizama. No sve te mjere u središte moraju staviti građane, ljude i zbog toga smo tražili da se uspostavi mehanizam koji će pružiti sigurnost od nezaposlenosti. Nakon što već toliko godina govorimo o zaštitnim mjerama za e, tržišta dugova i tako dalje, moramo napokon osmisliti zaštitnu mjeru za ljude. Dakle, jednu sigurnosnu mrežu za europske građane. Jer europski projekt se ne bavi samo financijskim i ekonomskim pitanjima, već projekt, europski projekt znači budućnost građana. Jako je važno da ostanemo na tom putu reformi i na putu integracije i kao što je Pedro Sanchez prije nekoliko dana rekao na plenarnoj sjednici u Strasburu, na sljedećim izborima za Europski e, parlament odlučivat ćemo o vrlo važnim stvarima. Borit ćemo, dakle, bit će odluka na onome hoćemo li se odlučiti za one koji ne žele Europu ili one koji žele Europu. A mi, kako bismo pobjedili u tome, moramo zaštititi u Europu. Ako ćemo zaštititi Europu, zaštitit ćemo i građane. Moramo raditi na ostvarivanju Europe koja će biti više socijalno e, osvještena, dovršiti stvaranje ekonomske i bankarske unije, kako bi se e, smanjile mogućnosti da se razvije nova kriza ili u slučaju da do krize dođe kako bi se ublažili njezine posljedice. Svi ovi ciljevi, nacionalni i europski, su ambiciozni, ali Španjolska je snažna zemlja sa čvrstim društvom i e, država koja je u povijesti puno puta uspješno pobjeđivala izazove. Nakon krize, evo već pet godina za redom rastemo, otvaramo nova radna mjesta, građani imaju više raspoloživog dohotka, eh, imamo višak na tekućem računu, a sve smo to uspjeli eh, uz smanjivanje i tradicionalnih eh, neravnoteža i iz španjolskog e, društva i španjolske vlade spremni smo iskoristiti sve ove prilike koje se nude kako bismo našu zemlju što je bolje pripremili za budućnost. Želimo imati e, dobre javne financije uz dakle naravno poreznu disciplinu e, u potpunosti se posvetiti socijalnoj zaštiti naših građana i to posebice onih najranjivijih i želimo e, još osmisliti dodatne mjere koje će omogućiti dodatni rast španjolskog gospodarstva u sljedećih nekoliko godina. U tom procesu ćemo i dalje biti ambiciozan i konstruktivan partner u europskom projektu i e, veselimo se i suradnji sa ostalim zemljama članicama i europskim institucijama kako bismo ostvarili svoje ciljeve. Hvala vam. Hvala ministrice na vašoj e, jako važnoj izjavi i hvala na jasnoj prezentaciji koju ste nam dali ne samo španjolskog proračuna i politika, već također i vašeg španjolskog doprinosa raspravi o produbljivanju ekonomske monetarne unije. Moram reći da mi se ovaj izraz backstop for the people, dakle zaštitna mreža za građane jako sviđa. Sada možemo početi sa raspravom. Prvi je gospodin Gabriel Mato iz e PPA. Izvolite. Hvala vam. Moram vam e, reći da ako prekoračim vrijeme, e, moram vam reći da četvrti slot pučana također mogu ja iskoristiti. Hvala vam ministrice, dobro nam došla. Prije ste radili na drugom radnom mjestu, imali ste jednu drugačiju viziju, a danas kao, španjol, kao predstavnica španjolske vlade imate potpuno jednu drugu viziju. Ja se u potpunosti služim, slažem sa vama i sa svime što ste rekli o ciljevima e, španjolskog gospodarstva i kad je reč o smanjenju deficita i smanjenju duga. No, nažalost, jedno je teorija, a drugo je praksa. Stvarnost u našoj zemlji i politika vlada, bojim se da neće, ne ide u smjeru ostvarivanja tih ciljeva, bojim se da idete baš u suprotnom smjeru. Slažem se i s onime što ste rekli, pet godina rasta da nisam ispučana, rekao bih da, to je zahvaljujući našoj narodnoj stranci, ali evo reći ću dobro, to je bilo zahvaljujući našoj vladi. No vidjet ćemo kako će se situacija dalje razvijati. Govorili ste nam o, ciljevima da se smanji dug na 94, 96,9, a um, Europska institucija predviđa 96,2 prije nekoliko dana u e, novinama stoji da analizi smatraju da će javni dug ostati oko, dakle bliže 2% nego, nego 1,3% što je predviđeno proračunom. A što se tiče prognoze vlade, Europska komisija i Španjolska banka u prosincu su radili na predviđanju rasta. Dakle, ovo su realne stvari, ne idealne. Zatim ste govorili i o zapošljavanju. E, stvoreno je puno radnih mjesta u Španjolskoj, to je istina, no nažalost 2018. je ipak stvoreno manje radnih mjesta, a još će manje biti ih u 2019. Dakle, to treba riješiti reformama. Reforme e, nisu jednostavne, a vaša vlada nažalost nema golemu podršku u parlamentu. I ne znam zašto treba sada mijenjati, reformirati tržište rada kada je očito da se u proteklih nekoliko godina stvorilo jako puno radnih mjesta i zašto bi se onda to mijenjalo. Govornik je prekinut na kratko. Dobro, govornik ima još vremena ipak. Dobro, hvala. Što se tiče izvoza, izvoz je bitan. godišnja stopa je bila od 1,3, to je četiri puta manje nego prije godine dane. Zatim, hoćete li nam nešto reći i o oporezivanju digitalnih e, kompanija, ne samo u Španjolskoj nego i na europskoj razini? Mm, ja ja volim reći da fiskalna disciplina ne treba e, biti, se povezivati sa socijalnim e, uslugama. No, e, rashodi za socijalne usluge ipak moraju doći od nekud i kažu stručnjaci da postoji jedna razlika od 29 milijardi ili od oko 2,2% BDP-a. Dakle, to znači da se ti ciljevi ipak neće uspjeti ustvariti čak ni sa uvođenjem tog poreza, e, posebnog poreza. Oprostite, ali sada stvarno vas moram prekinuti. Bueno, muchas gracias por sus preguntas, señor eh, Mato. Claro, Hvala vam, eh, gospodine Mato, na pitanjima. Postavili ste jako puno pitanja. Morat ću i ja iskoristiti dvostruko više vremena da bih vam na sve odgovorila. Hvala. Kao prvo, hvala vam što ste pokazali da se slažete sa našim eh, ciljevima. znate da smo um, izmijenili nacrt proračuna u skladu sa um, smjernicama koje smo dobili između ostalog i od vas, dakle to je onaj deficit od 1,3%. Time želim reći da se nadam da će um, Narodna stranka podržati naše um, ovaj proračun budući da smo se držali ciljeva koje ste koje je vaša vlada, to vlada vaše stranke bila E, predvidjela. E, sve je to u skladu i sa onime što je, sa uputama koje je dobila od institucija Europske unije. Naravno i mi želimo uvesti digitalni porez na razini Europske unije i na razini Španjolske. I ja se nadam da ćemo i kad je riječ o uvođenju tog poreza e, imati podršku vaše stranke u Španjolskom parlamentu. Zatim, Pitali ste kako ide e, dinamika e, i razvoj naše politike kad je riječ o fiskalnoj disciplini. Različite vlade su izrazile svoju predanost toj temi, no unatoč tome je napredak bio dosta spor. E, imali smo nekoliko godina najvećeg gospodarskog rasta i nismo te godine iskoristili kako bismo proveli strukturnu reformu naših javnih financija. E, udio duga u BDP-u je povećan 2013. i 2014. i do sada je zapravo mm, malo smanjen. Naš je cilj e, udvostručiti ritam smanjenja udjela duga u BDP-u u 2019. kako bismo došli do 95,4% BDP-a do sljedeće godine. I to ja mislim da treba biti glavni cilj fiskalne politike. I istina je da financijska tržišta pokazuju povjerenje i podršku e, ovoj strategiji. Dakle, u ovih šest mjeseci socijalističke e, vlade i već, dakle, u zadnjih šest mjeseci prošle godine, a i već u ovih prvih nekoliko tjedana ove godine vidimo da se stvarno pokazuje velika podrška prema e, smanjenju tog javnog duda. A to što postoje različite prognoze od e, strane različitih e, međunarodnih organizacija, to nije nešto što nas čudi, svi znamo. kada se nađu četiri ekonomista, uglavnom ćete čuti pet različitih mišljenja o samim prognozama. No, španjolska vlada je u takvim okolnostima e, izabrala biti oprezna. Mi smo se uskladili sa najopreznijim e, prognozama kad je riječ o gospodarskom rastu, kad je riječ o međunarodnoj trgovini, e, povećanju cijena, povećanju energenata te prihoda od poreza. Oprezni moramo biti, mislim da je to najbitnije. E, što se tiče budućnosti, i s ovime ću e, završiti, dakle, pogotovo što se tiče 2019. glavni izazovi e, za našu zemlju dolaze izvana. Postoji apsolutni apsolutno slaganje među nacionalnim i međunarodnim ekonomistima je predviđeno usporavanje gospodarskog, gospod, europskog gospodarstva i svjetskog gospodarstva i to znači da će e, se smanjiti rast i u Španjolskoj. Mi se nadamo da će taj e, motor se pokrenuti e, potaknuti unutrašnjom potrošnjom, no svakako moramo vrlo pomno pratiti razvoje na međunarodnoj sceni. Španjolska je zemlja koja je sve više otvorena, tvrtke posluju sve više u inozemstvu, stoga naravno da postoje e, rizici na međunarodnoj sceni koji će onda utjecati i e, na nas. Hvala lijepa. Dakle, Španjolska je jedna od vrlo malo zemalja koja, za koju se ne prognozira da će usporiti rast prema prognozama MMF-a. Dakle, stvari se čine dobre. Sada je Perveš Perez za SID. Hvala. E, gospodine predsjedatelju, gospođo ministrice, veliko je zadovoljstvo što ste danas ovdje s nama kako bismo sudjelovali u ovom gospodarskom dijalogu. E, I nevjerojatno nas neće iznenaditi što ću vam postaviti pitanje vezano uz proračun eurozone. Međutim, prije toga želim vas podsjetiti na jednu stvar, a to je uspjeh 27 morice kada se radi o Brexitu. Mislim da to ne spominjemo dovoljno. 27 država članica je govorilo jednim glasom, koristeći se metodom zajednice koja se pokazala uspješnom. I to nam pokazuje da kada postoje rizici eventualnih napetosti, e, metoda zajednice zapravo i dalje se temelji na izvrsnosti i to se ne tiče samo jedinstvenog tržišta. Stoga s jedne strane pomalo žalim što je sastanak na vrhu eurozone zapravo se distancirao od prijedloga koji je Europska komisija iznijela, a koji je svakako zasluživao raspravu i e, ticao se jednog stupa koji je specifičan za eurozonu. Na neki način to je možda malo zagađeno rasprava između Njemačke i Francuske, ali tri su teme koje se nameću. Tema konkurentnosti, koja nam se možda ne čini specifičnom za eurozonu, dakle tema konvergencije o kojoj se prvenstveno e, govori e, kako bi se možda manje otvoreno govorilo o strukturnim reformama, iako ne govorimo dovoljno o disbalansu između zemalja koje bilježe suficit i one koje bilježe manjak. Ali e, proračun eurozone kao funkcija stabilnosti svakako je specifična tema i dozvolite e, da spomenem da to govori i prijedlog komisije. Kao što znate, ja sa Raymondom Burgerom sam u ovom parlamentu nositeljica jednog prijedloga koji je razvijen temeljem prijedloga komisije tako što ga zapravo obogaćuje još jednom funkcijom stabilnosti koje se vjerojatno i vi sami sjećate, a to je ideja naknade za nezaposlenost putem mehanizma reosiguranja kako se ne bi narušavalo nacionalne mehanizme. Mislite li da postoji prostor za nastavak te rasprave e, imajući na umu da zaključci e, samita nisu pretjerano e, pozitivni? a mi bismo naravno željeli da se komisijin prijedlog obogati ovakvim prijedlozima. Hvala. Hvala gospođo Beres. Jedino što mogu je složiti se s vama kada se radi o važnosti e, iskazivanja stavova koji su jedinstveni i koliko je važno zapravo govoriti jedinstvenim glasom. I to je izuzetno važno zato jer odlučujemo o tome kako će Europa izgledati za 5, 10 ili 20 godina. Kada govorimo o raspravi koja se tiče eurozone, jučer smo nadugo i naširoko na sastanku euroskupine raspravljali o tome i tema je zapravo bilo kako tumačiti zaključke sa samita u prosincu te e, koje su zapravo e, marže, koji je manevarski prostor te koje trebaju biti smjernice za rad tijekom 2019. godine. Naše je tumačenje sljedeće a to je nešto što se spominje u zaključcima vijeća, lideri su uzeli u obzir sve elemente Ekofina i Eurogrupe iz prosinca, a to uključuje i tehnički rad na funkciji stabilizacije. Zaključak e, samita također je da trebamo raditi na razvoju instrumenta koordinacije i konkurentnosti temeljem prijedloga komisije koji bi trebao biti adekvatan. Neki smatraju da to konkretno znači da moramo raditi na reform support mechanism, dakle mehanizmu za potporu reformi. Postoje pak druge zemlje među kojima je i Španjolska koje smatraju da zapravo treba raditi na europskom um, investicijskom mehanizmu i upravo to je zapravo bilo e, glavna srža rasprave jučer u kontekstu rasprava o budućem višegodišnjem financijskom okviru i jučer smo se dogovorili da ćemo raditi temeljem dvije pretpostavke. Vidjet ćemo kakav ćemo napredak ostvariti te ćemo e, vidjeti kakve ćemo e, rezultate ostvariti još uvijek je na stolu i ta ideja e, naknade za nezaposlene i zaštite tog mehanizma. Znamo jako dobro u ovoj instituciji da se Europa ne stvara preko noći, da idemo korak po korak i da nas korak po korak vodi do cilja. Čas su to rekli i osnivači Europske unije da treba ostvarivati e, specifični napredak u svakom sektoru, u svakoj domeni kako bismo bili bliski građanima i kako bismo vidjeli e, da je Europa bliska građanima. Upravo zato ja radim na takvim stvarima. Mislim da e, napredak nećemo ostvariti kad se pojavi sljedeća kriza, već trebamo iskoristiti sadašnju situaciju, dakle pozitivne trendove rasta u cijeloj eurozoni, kako bismo proveli odgovarajuće reforme e, koje će nam pomoći da ne patimo e, kad se ponovno nađemo u sličnoj krizu kakvu smo već imali da i mi dijelimo tu nadu i mnogi od nas dijelaju tu obvezu. Funkcija stabilizacije je ključna značajka za bolje funkcioniranje ekonomske monetarne unije. Za klub ALDE Ramon Tremoza. Hvala vam. Ministrice, dobro nam došla. Imam jedno E, pitanje za vas uz nenaplative e, kredite. 1.1.2017. je Mario Draghi u ovoj istoj dvorani e, održao govor o različitim uzrocima nenaplativih ili loših kredita. I jedan od uzroka koji je spomenuo kao mm, uzroka krize bilo je nepoštivanje europskih pravila i mm, e, o neplaćanju i taj je problem naj, e, najveći baš u zemljama južne Europe budući da se europska pravila ne transponiraju na pravilan način. Dragi je okrivio ne samo multinacionalne tvrtke, već i vlade da nisu na vrijeme plaćale E, račune malim i srednjim poduzećima. Tu se ne govori o mjesecima, već o godinama kašnjenja i to je onda dovelo do toga da se zatvorilo na tisuće i tisuće tvrtki zbog toga što nisu dobile svoj e, novac, a naravno to je onda izazvalo i golem rast nezaposlenosti. Evo, možete i e, pogledati video na kojem se vidi kako Mario Dragi govori o tome. U konkretnom slučaju Španjolske i neplaćanja, mislim da Španjolski kongres zastupnika još uvijek nije u svoj usvojio uredbu e, o kaznama za poduzeća koje ne vrše plaćanja na vrijeme. E, moje je pitanje kada planira Španjolska usvojiti tu e, uredbu. Jer ako sada ne budemo riješili taj problem, riskiramo da će neka sljedeća kriza, ako bude intenzivna i jaka kao ona iz 2007. ponovno izazove ovakve probleme u Europi. Hvala vam. Hvala vam gospodine Tremosa. Evo tri stvari vam moram reći na tu temu i hvala vam puno na ovom e, pitanju. Prvo, što se tiče uzroka nenaplativih e, kredita, Istina je da zakašnjela plaćanja su imala važnu ulogu u slučaju Španjolske, nažalost. Mislim da je tu više bio riječ o imovinskom e, balonu zbog e, kvalitete e, imovine. Zbog toga smo morali e, poduzeti konkretne i specifične mjere koje su se razlikovale od mjera u drugim zemljama kako bismo riješili te probleme zajmova koji su bili davani za vrijeme tog balona i koji onda na kraju nisu mogli biti vraćeni. U tom kontekstu mislim da su vijesti dosta pozitivne. E, španjolske banke nakon procesa restrukturiranja i sanacije imaju e, vrlo niske stope nenaplativih e, kredita. Ispod su pragova koji su definirani u europskim propisima i u okviru ekofina i stoga je situacija se stvarno popravila i to mi se čini strašno važnim. Još jedan pozitivan element je da e, Španjolska u ovoj fazi gospodarskog rasta to čini više uravnoteženo i kad je riječ o sektoru e, graditeljstva. Dakle, startna točka je vrlo niska, e, sektor raste, i količina zajmova koja se daje tom sektoru se sada ne može usporediti sa količinom koja je davana u tim godinama. Drugo, slažem se kad kažete da je važno da javna tijela plaćaju svoje dugove do e, spjeća. Vi također sve to jako dobro znate zato što i vaša autonomna regija ima pristup tim mehanizmima koji omogućuju e, javnim tijelima da svoje dugove plaćaju na vrijeme. Dakle, jedan od kriterija je upravo da se ne događaju kašnjenja u plaćanjima. To je jedan stvarno važan e, instrument i Iako je važno da se taj mehanizam koristi u e, svim autonomnim regijama. I treća stvar Slažem se sa vama kad kažete da treba vidjeti na koji način možemo smanjiti e, zakašnjela plaćanja. Jedan element mogu biti kazne, ali ja volim razmišljati i o drugim e, poticajima recimo koji će nam omogućiti da smanjimo ta kašnjenja i to pogotovo sada u ovom okruženju gospodarskog rasta. Hvala vam. Thank you uh, for the greens. Uh, er- Hvala lijepa za zelene Ernest su Ministrice, dobro nam došli u ovaj uh, odbor. Sviđa mi se što ste u vaše planove uveli i backstop za građane. s obzirom na ono što se događa u e, kongresu zastupnika, e, riječ je o temi o kojoj jako puno pričamo ovdje u parlamentu i ono što smo najviše, jedna od tema koju smo najviše analizirali e, jest reguliranje cijena najma stanova. Postoji jedan dobar projekt koji se zove Mitch Spiegel. Tu se dakle na temelju indeksa cijena E, mogu se e, odrediti cijene dakle koji su e, dakle lokalne uprave zapravo na temelju tog indeksa definiraju cijene najma stanova i na taj način se mogu definirati najviše razine najmova za određenu zemlju. To je recimo u Njemačkoj jako dobro funkcionira u Francuskoj postoji e, također jedan zakon koji se time bavi, koji želi ograničiti rast cijena najma stanova i to od u razdoblju od 2015. do 2017. A mene zanima zašto niste uveli takvu mjeru. Znam da to nije prihvaćeno u e, Kongresu zastupnika. Zašto je to uspjelo u, e, u Njemačkoj i u Francuskoj, a nije uspjelo kod, kod nas u Španjolskoj? Mislim, to je pozivam vas da ponovno o tome razgovarate, da razmotrite ideju da se donese taj e, dekret kako bi to postalo realnost u Španjolskoj. Hvala vam gospodine Urtasun. Neću sada u Europski parlament prenositi raspravu koja ima više smisla u Španjolskom parlamentu, no svejedno vam hvala na pitanju. Pitanje stambenog zbrinjavanja svih građana je također jedna od centralnih tema e, naše vlade od prvoga dana. Krenuli smo sa određenim mjerama u razno različitim e, sektorima i o tome sam već govorila i u španjolskom parlamentu. Prvo, kad je riječ o e, vlasništvu u vladi se strašno kasni sa transponiranjem europskih direktiva E, uključujući direktivu o hipoteci. Isto tako smo potaknuli španjolski kongres da prenese taj zakon u vlastito zakonodavstvo kako bismo napokon imali taj zakon. Zahvaljujući parlamentarnom postupku taj je zakon e, unaprijeđen i sada se pruža podrška najranjivijim e, građanima i uspostavlja se čitav niz zaštitnih mehanizama kojima se nastoji spriječiti ovrha i na taj način se stvarno nastoji zaštititi građane. To je jedno vrlo važna tema u zemlji poput naše u kojoj velika većina građana posjeduje e, nekretninu. Što se tiče najma, to ne možemo riješiti sa e, potezom čarobnog štapića niti jednom jedinom e, mjerom. U Španjolskoj dolazi do smanjenja stanova smanjenja ponude socijalnih stanova za najam to znači da treba povećati fond takvih stanova i zato trebamo imati plan za stambeno e, zbrinjavanje na kojem e, naše ministarstvo radi zatim treba osigurati i pravi zakonodavni okvir to smo pokušali učiniti kroz kraljevski e, dekret o kojem sada govorim i zatim treba uspostaviti e, čitav niz mehanizama kako bi se spriječile ovrhe zbog neplaćanja najma i to u slučaju osoba koje se nalaze u ranjivim situacijama e, zapravo želimo na svaki mogući način onemogućiti izbacivanje e, ljudi iz svojih domova. Isto tako ograničiti broj stanova koji se iznajmljuju u turističke svrhe, to je isto ono što je dovelo do porasta e, rasta cijena najma u centrima gradovima gradova, e, to se dogodilo i drugim europskim gradovima, i još čitav niz e, mjera kako bi se produljili duljili ugovori najma i definirali najveću razinu najma za na recimo 600 eura za osobe koje su najranjivije. Ja mislim da je to ambiciozan projekt koji je nastojao riješiti socijalni problem i pokušavao e, riješiti hitne slučajeve to su od nas tražili građani i meni je žao što na kraju taj projekt nije dobio e, podršku u parlamentu da ga usvojimo kao e, hitne mjere. Naravno, to ne znači da sada ne možemo raditi na drugim mjerama, ali to od nas sada traži e, više vremena i traži drugačiju pravnu osnovu od kraljevskog dekreta. Interesantne su mi ova iskustva koja ste vi spomenuli, ovi primjeri izvještaj koji sam ja o tome čitala nisu možda baš tako pozitivni i e, tako optimistični. No svakako međunarodni e, modeli moraju nam poslužiti kao inspiracija za rješavanje e, problema u našoj zemlji. Hvala vam. Thank you. Miguel Urban Crespo for the GUE. Hvala vam. Eto, ja bih se također osvrnuo na temu koju je spomenuo kolega Urtasun. Deset godina nakon krize bojim se da ćemo se opet pronaći pred novom, e, novim balonom e, koje je razvila zapravo i sama politika koja je bila usmjerena na rješavanje, na spašavanje banaka. Vi znate da je na stotine tisuća obitelji izbačeno iz svojih domova i ti su ljudi još uvijek žrtve e, tog balona, a e, sada se e, još događa da se najam strašno diže i na taj način se prisiljava ljude da napuste svoje domove. Isto, tako znamo da se dogodilo da su neke obitelji izbačene tek nakon jedne e, neplaćene e, najamnine. Ja vas želim pitati nekoliko stvari. Prvo, smatrate da ovakvo tržište koje je prepuno nejednakosti, zar ne bi trebalo e, regulirati cijene na tom tržištu kako bi funkcioniralo bolje? Zar ne smatrate da e, smjernice Europske centralne banke koje su davale loše kredite i e, na taj način rješavale probleme banaka, ali stvarale brojne probleme građanima. Što smatrate o onima koji žele da e, sumnjivi fondovi uđu na e, tržište nekretnina te na kraju govorili ste o tome što vlada radi e, kad je riječ o socijalnoj politici zar ne bismo trebali povećati fond stanova koji će biti na raspolaganju ranjivijim skupinama stanovništva sí, muchas gracias, señor Urban. Eh, cinco puntos. Dobro, hvala vam gospodine Urban. Evo, mogli bismo satima o ovome, ali ja ću nastojati biti kratka. Ja tražila sam od kolege nece, e, kolega, tražila sam podatke od kolege jer nisam bila sigurna o nekim stvarima. E, pa nije istina da nam se sada opet prijeti e, nekretninski balon, dolazi do porasta cijena najma u centrima gradova, ali ne i u okolini ja kao ministrica gospodarstva moram se držati e, stvarnosti i stvarnih podataka. Drugo, slažem se sa vašom bojazni zbog toga što naši propisi u prošlosti nisu na e, primjeren način štitili građane. Zbog toga mi je drago da u slučaju novog e, zakona o hipotekama omogućili smo da će se povećati broj mjeseci nenaplaćene stanarine prije e, pokretanja postupka ovrhe. Zatim drugo, da se smanji porast e, kamata na neplaćanje. Zatim treće, da se osigura kodeks ponašanja da se osobi koja se nalazi u nepovoljnoj situaciji e, ponudi čitav niz mjera kojima će se to pokušati riješiti. To znači da novi zakon o e, hipotekama će e, riješiti neko od ovih stvari koje ste spomenuli. Zatim izbacivanje e, ranjivih osoba zbog neplaćanja stanarina e, koji nemaju drugog izbora, to je stvarna drama, to je e, veliki problem i to treba riješiti, to je ono što mi u, našem, u našoj vladi radimo. Tako da imali smo u kraljevskom dekretu dakle obvezu savjetovanja sa socijalnim službama prije same ovrhe i dakle pokušati i zbog toga mi pokušavamo sada uspostaviti čitav niz mjera kojim ćemo zaštititi takve građane. I recimo takav bi, e, to je sve bilo sadržano u tom dekretu koji nije prošao u parlamentu. E, još jedna stvar, španjolsku vladu nitko ne ucijenjuje. Ako ste čuli javne izjave od ovog ili nekog drugog fonda, svi su to čuli, no ja vam tu stvarno nemam ništa drugo za reći, e, osim da španjolsku vladu stvarno nitko ne može ucijenjivati. I na kraju Stvarno se u potpunosti slažem sa vama i sa kolegom Urtasunom. I smatram da tu treba djelovati na nekoliko frontova. Jedna od toga je ponuda socijalnih stanova za najam. Mm, tu, to je praksa koju smo polako napustili u našoj zemlji. Zato što e, od prvoga dana radim sa našim glavnim tajnikom za riznicu, on se time bavi i radimo na e, razvoju fonda tih stanova, želimo to aktivirati i vidjeti s kojim preprekama se susreću lokalne vlasti i tvrtke prilikom stavljanja na tržište takvih stanova. I prošli tjedan smo potpisali socijalni pakt za stambeno zbrinjavanje i tu se stavlja na raspolaganje 10.400 stanova na korištenje ranjivim osobama. I prošli tjedan smo potpisali e, produđenje tog e, plana. A osim toga e, vlada radi i na planu za jednom novom planu za stambeno zbrinjavanje ne možemo očekivati e, čudotvorna rješenja od danas do sutra, no ja sam sigurna da je e, predanost ove vlade neupitna od prvog dana i stvarno radimo što je moguće brže na razno raznim frontovima koji, iz, mm, kojih mora, iz kojih moramo rješavati taj problem. Hvala lijepo, Marko za NINF. Hvala predsjedniče, hvala ministrice. Na početku vašeg govora ste rekli nešto o španjolskom gospodarstvu i onome što vaša vlada radi i kakvi su njeni planovi tijekom sljedećih mjeseci. Ja imam dva pitanja koja su općenitije prirode, a imaju veze sa europskim gospodarstvom. Tijekom zadnjih godinu dana vidjeli smo znakove da globalno gospodarstvo usporava a pogotovo europsko gospodarstvo. Ali ja smatram da lekcije koje smo izvukli iz gospodarske krize, a o tome je pričao i predsjednik Juncker prošli tjedan, da smo zaista dobro naučili te lekcije, dakle oni koji su predvodnici vlada u Europi danas. I idemo prema usporavanju gospodarskog ciklusa, a europski političari, ja vi ste to i rekli, još uvijek inzistiraju na smanjenju javnog duga, e, na opreznoj proračunskoj politici i riskiraju time da još pogoršaju ovaj trenutni trend. I što vi mislite o jednoj radikalnoj promjeni budući da gospodarstvo usporava. Dakle, što mislite o radikalnoj promjeni u europskoj politici? I postoji rasprava koja sada počinje o 60% omjeru prema BDP, dakle to je neka vrsta anakronizma. I sada imamo e, model gospodarskog razvoja eurozone koji je temeljen na izvozu. A da li bi bilo prikladno izvršiti jednu radikalnu reviziju takvog modela koji čini europsko gospodarstvo previše ovisno o odlukama koje nisu pod eh, našom kontrolom, a tu mislim na Amerikance koji su promijenili eh, svoj stav prema carinama, tu mislim na Kinu, čije gospodarstvo također usporava, ne znamo ni što se događa s Brexitom, dakle da li bi se samo trebamo eh, fokusirati na gospodarstvo izvoza, da li bi bilo bolje da razmislimo o našoj vlastitoj potražnji? Hvala. Pa ovo je jako zanimljivo razmišljanje kad govorite o lekcijama iz krize. Mislim da smo mi u Španjolskoj naučili dobro te lekcije i vidjeli smo da nije razumno i ispravno misliti da kad imate financijsku nestabilnost da će javni sektor biti u mogućnosti nastaviti sa strategijom zaduživanja, a da ih neće za to stići nikakva kazna. A naša strategija je smanjiti količinu novca koji moraju platiti porezni obveznici za smanjenje duga i zato je za nas jako važno smanjiti e, kamate i premije za rizik kako bismo mogli trošiti e, novac na obrazovanje i zdravstvo. Mislim da je to bila lekcija i naučili smo da je financijska stabilnost ključna, da imamo onda dovoljno prostora da radimo na razuman način, a politika duga, tu se ne radi samo o ekonomiji, već i o međunarodnom pravu. Ne želimo zadužiti buduće generacije. Želimo sad riješiti problem. I takva politika je nužna ako želimo održiv razvoj srednjeročno i za buduće generacije, ali to ne znači da moramo imati ciljeve, preambiciozne ciljeve za smanjenje duga, jer bi to moglo sada ugraziti, ugroziti gospodarstvo. Zato je naša vlada osmislila strategiju smanjena do 1,8% za 2000, 19. zbog e, specifične situacije parlamenta u Francuskoj, u Španjolskoj, e, morali smo se zadovoljiti sa 1,3%, ali pokušali smo minimizirati negativan učinak restriktivne fiskalne politike. Ovdje govorimo o decimalnim brojevima, ali mislim da je važno svejedno pokušati smanjiti deficit i dug. radi nas samih. Ali rekla bih da se potpuno slažem s vama. Kada imamo usporenje rasta međunarodnog tržišta, unutarnja potražnja mora biti primarni pokretač rasta i mjere koje je usvojila španjolska vlada u prosincu, dakle rast mirovina, rast minimalnih plaća i slično, sve će to imati pozitivan utjecaj na kupovnu moć i nadamo se da će to stimulirati dinamiku i ulaganja u Španjolskoj, kao što smo vidjeli, pogotovo u zadnje, zadnjem tromjesečju 2018. kako bismo mogli se osloniti na unutarnju potražnju u budućnosti. Dakle, to je slična analiza kako imamo i u eurozoni. Gospodin urezan. hvala. Gospodine predsjedatelju, hvala ministrice, dobrodošli u Europski parlament. E, dobro smo surađivali s vama kada ste radili u odboru za proračun. Nadam se da ćemo to biti u budućnosti. Imam tri pitanja. Prvo je vezano za gospodarski razvoj u Španjolskoj. Govorili ste o novim razvoju, mikroekonomskom razvoju. Spomenuli ste povećanje minimalne plaće odlučili ste to povećati za 22 postotna boda od početka ove godine, ako se ne varam. I moje pitanje je kako će to imati utjecaj na konkurentnost španjolskog gospodarstva i na zapošljavanje. A to pitam zato što sad vidimo kako je važna konkurentnost španjolskog gospodarstva i fiskalna konsolidacija i tu treba biti pažljiva. Drugo pitanje, preporuke za državu 2017. govore o ograničenom kapacitetu za inovacije španjolskih poduzeća i preporuka je da se pojača suradnja s poduzećima između poduzeća i e, sektora obrazovanja. Moje pitanje je što činite u vezi toga, a moje treće pitanje tiče se Europske funkcije za stabilizaciju ulaganja. Pitanje je koliki volumen za to e, predviđate, znajući na vašem prethodnom iskustvu kako je izazovno povećati proračun Europske unije i koju poveznicu vidite između država iz, u europodručju i onih izvan europodručja jer ovo će biti funkcija za unut, zemlje unutar europodručja. Dakle, kako je vaše mišljenje o tome? Hvala. Hvala lijepa gospodin Murešan. Zadovoljstvo mi je biti opet ovdje i vidjeti vas. Nisam se sjetila da ste vi bili također u odboru Ekon da odgovorim na vaša tri pitanja. Pitanje minimalne plaće. Ono što smo učinili u Španjolskoj je pa dostigli smo sada plaću jer je prosječna plaća bila ispod e, prosjeka OECD zemalja. Prošle godine se dogodilo realno smanjenje plaća u Španjolskoj i stoga je postala potreba da se nešto promijeni, da bismo povratili minimalnu plaću na prikladnu razinu, pogotovo vidjeli smo prošle godine da radnici koji čak imaju posao ne mogu e, spojiti kraj s krajem na kraju mjeseca. I to je važna e, mjera iz perspektive e, ravno ravnopravnosti spolova, jer 70% osoba koji zarađuju minimalnu plaću u Španjolskoj su žene i to je bilo potrebno učiniti. A treće imamo dokaz, dakle imamo različite modele, ali dokazi pokazuju da e, kada se dogodilo povećanje minimalne plaće, rasla je i zaposlenost i to je imalo dobar utjecaj na najranjivije grupe. I zadnja indikacija, dakle u prosincu je bilo već objavljeno povećanje minimalne plaće, a rezultati e, tržišta rada bili su pozitivni, dakle zapošljavanje nije usporilo. Naravno, moramo pomno pratiti rezultate ovih mjera i nadalje. Drugo, što se tiče nesukladnosti e, stručnosti, to je jedan od velikih problema u mojoj državi i u mnogim državama Europe želimo ulagati u ljudski kapital, u obrazovanje i uskladiti potrebe obrazovanja sa potrebama poduzeća. Dakle, imamo već plan za reviziju e, profila za strukovno obrazovanje i to će biti ključno ako želimo prilagoditi potrebe obrazovanja potrebama e, poduzeća u smislu novih e, digitalnih vještina koje su potrebne na tržištu. I za kraj ovo je pitanje na koje neću odgovoriti jer bila sam u komisiji kada smo dali taj prijedlog. Znate što nam je tada imalo na raspolaganju. Sada, pošto predstavljam e, Španjolsku, možda imam drugačije mišljenje, ali više o tome ću reći tijekom pregovora. Hvala. Hvala ali naši izvjestitelji u parlamentu mislim da su dovoljno ambiciozni, ali još uvijek realistični. Jonas Fernandez je sljedeći, izvolite. ministra. Es Hvala lijepa. Dobrodošli ministrice. Zadovoljstvo je nam je što ste ovdje danas s nama i da ćemo iz prve ruke kakav je program vlade u našoj državi također prognoze španjolske vlade. Imam tri komentara. Prvi tiče se velikog kašnjenja u prenošenju direktiva e, španjolske vlade. Već ste govorili o direktivi o hipotekama, ali koje je vaše mišljenje o raspravi u stvaranju tih makroinstrumenata o kojima se razgovaralo u Španjolskoj, dakle za Španjolsku e, banku i e, pitanja vezano za osiguranje. Mislim da je bila to vrlo žučna rasprava, nisam siguran da će itko postići većinu. A EPP je odgovoran za kašnjenje, zanima me što vi mislite kakva je šansa da se tu postigne sporazum. Drugo, tiče se rasprave o europskim pitanjima. Dakle, razgovarali smo o ESM-u. I tu je i rasprava o fiskalnom kompaktu ili sporazumu o tome hoće li se to uvesti u ugovore. Dakle, što vaša vlada misli o tome, dakle, korištenje metode zajednice, da se osigura da parlament ima ulogu analize vezano za uh, proračunska pitanja. I treće, tiče se proračuna. Zanima me vaše mišljenje o pregovorima o Edisu i što mislite hoće li biti uspjeha prije proljetnog samita tijekom sljedećih par mjeseci? Hvala vam. Evo nekoliko e, odgovora za vas. Kada sam ja postala ministricom gospodarstva, pronašla sam 12 europskih direktiva koje su čekalo, čekale neke godinama i koje još uvijek nisu bile prenesene u španjolsko zakonodavstvo. Zašto e, prethodna vlada to nije poslala u kongres ne znam. Tako da nama je to san prioritet e, ažurirati prijenošenja direktiva u nacionalno zakonodavstvo i unatoč e, tome što nemamo većinu u parlamentu uspjeli smo smo to ažurirati uspjeli smo prenijeti devet direktiva to je proces koji je beskrajan zato što u međuvremenu su došle nove direktive koje sada čekaju da ih se prenese, no e, stvarno smo taj proces dosta ubrzali i ostvarili značajan napredak. I ja se nadam da ćemo napokon riješiti tu situaciju u kojoj smo, su nam se, u kojoj nam se čak prijetilo novčanim kaznama zbog neprenošenja. Baš danas se u španjolskom parlamentu raspravljalo o o tome da se nadzornom tijelu za tržište kapitala i tržište osiguranja e, daju novi instrumenti, makroprudencijalni instrumenti. U Španjolskoj se to po prvi puta uvodi i to je čitav niz instrumenata kojima će se riješiti eventualni baloni, ne samo na tržištu nekretnina, već i u financijske, u slučaju na tržištima financijske kapitala. Već sam ranije rekla, čini mi se da je reforme bolje raditi dok sunce sja, stoga ja smatram da je bolje osnažiti ove kapacitete prije nego što e, se problem ponovno pojavi. Bolje sada kada nemamo problema nego da to moramo učiniti na brzinu u slučaju da e, stvari krenu nizbrdo. Zbog toga da, ne, dobro, evo ja sam imala informaciju da smo to usvojili. A ne još, da, u principu sada se baš o tome glasa, ali e, mi se nadamo da ćemo ostvariti podršku za te makrobonitetne instrumente. Španjolska i Italija su za sada jedine dvije zemlje koje imaju takva tijela i to zapravo nije ni čudno jer e, u principu baš upravo zbog toga što ne smo imali ta nadzorna tijela to je izazvalo krizu od prije nekoliko godina. Što se tiče modela integracije, Španjolska je uvijek za metodu zajednice. Mi smatramo da je e, budućnost europskog stabilizacijskog mehanizma, dakle da se to mora e, raditi na razini europskih institucija i sam predsjednik vlade Eh, je se odlučio za većinu a ne za eh, jednoglasno eh, usvajanje određenih dokumenata u određenim sektorima što se tiče Europskog mehanizma za osiguranje depozita, to je vrlo osjetljiva tema. Vi ovdje to jako dobro znate, zato što u različitim zemljama postoje različiti modeli i različite su stvari važne građanima, no svi to vrlo e, intenzivno osjećaju. Mislim da činjenica da želimo imati izvještaj u lipnju, da je to dobro, a mi smo predložili da kako bismo odblokirali ovu raspravu koja je e, već jako dugo e, blokirana u vijeću da treba promijeniti teren igre i možda dovesti neovisne stručnjake koji će ponuditi nekoliko opcija i koji će napraviti novu analizu, ali bez da se ne, e, ne idu detaljnije u teme. To, nažalost, taj prijedlog nije prošao, ali ja se nadam da ćemo ipak uspjeti ostvariti značajan napredak i e, vrlo jasnu e, raspravu o toj temi do lipnja. Španjolska i sve ostale zemlje članice će naravno e, aktivno sudjelovati u tome i to nam se čini izuzetno važnim između ostalog zbog iskustva koje smo imali u proteklih deset godina. Hvala vam. A sada sljedeći govornik. Stjepan Gerhud. Hvala lijepa gospođo ministrice, hvala gospodine predsjedatelju. Ja bih zapravo se želio osvrnuti na jednu temu koju je spomenuo gospodin Mato. E, poštovanje proračunskih pravila pakta o stabilnosti i rastu i dalje veliki izazov, ali je ključan za E, financijsko praćenje i e, ravnopravan odnos unutar ekonomske i monetarne unije. Stoga je važno da se i dalje radi na razvoju javnih politika koje ne koče razvoj proračunske ravnoteže, a koji se istovremeno bave strukturnim problemima. Ipak, čini mi se da nacrt proračuna koji je odobrila vaša vlada može dovesti u pitanje raniji plan koji je u tom smislu razvila Španjolska postoji scenarij značajnog e, povećanja javnih izdataka u tom nacrtu proračuna, a javni dug prema E, zadnjim previđanjima Europske komisije ide suprotno trendovima koji su ranije najavljeni. Pitam se nije li možda tu nedostalo malo ambicioznosti. Gospođo ministrice, koji je vaš cilj vezan uz proračunski deficit u godinama koje su pred nama? Hvala. Hvala lijepo gospodine Gerhold. Kao što sam nastojala objasniti, angažman španjolske vlade vezano uz proračunsku disciplinu je vrlo jasan. To je nešto što je od prvoga dana e, govorio i e, šef države, svi ministri iz nadležnih resora, a tako i ja. I izuzetno je važno da Španjolska nastavi tim smjerom koji će nam omogućiti da smanjimo razinu javnog duga kao što sam upravo objasnila. To zapravo objašnjava zašto smo predložili nacrt proračuna koji ima jedan vrlo ambiciozan cilj smanjivanja deficita, iskreno smanjenje za sa 2,8 na 1,3% BDP-a u 2019. godini jest činjenica. To je najambiciozniji pokušaj smanjivanja um, u Europskoj uniji. Finska nam je možda na tragu, ali Španjolska svakako ima najambiciozniji plan. Kad mi govorite o većoj ambiciji, pitam se dokle bi nas takva ambicija onda dovela. Naš plan je prvenstveno usmjeren na povećanje prihodovne strane zato što prosjek e, javnih izdataka u odnosu na BDP je zaista ispod europskog prosjeka nema baš prevelike marže za smanjivanje e, javnog duga, pogotovo ako imamo 60% izdataka koji su povezani sa socijalnim davanjima, socijalnim transferima kao što su obrazovanje, zdravlje i socijalne naknade. E, e, Španjolska ima određenu maržu, ali ona nije pretjerano velika i upravo zato mi idemo u smjeru povećanja prihodovne strane. Zašto? Zato što razina prihoda e, u odnosu na PDP je 38%, što je daleko ispod europskog prosjeka koji je 45%, da ne govorimo uopće o nordijskim zemljama koje su u smislu javnih prihoda još ambicioznije. E, upravo e, zato smatramo da u Španjolskoj postoji najveći manevarski prostor na prihodovnoj strani i nastojimo iskoristiti dobru ekonomsku situaciju kako bismo utemeljili jednu solidniju bazu prihoda kada se, kako se deficit ne bi pogoršao u trenutku kada dođe do usporavanja, gospodarskog usporavanja, što će, nadam se, e, se dogoditi što je kasnije moguće. Upravo zato želimo e, strukturno prilagođavanje, e, zdraviju bazu za javni sektor i približavanje Španjolskoj, Španjolske europskom prosjeku vezano uz prihodovnu stranu, kao što su primjerice digitalni porez, porez na financijske transakcije i tako dalje, što je nešto što bi se već dugo raspravlja i što bi zapravo trebalo dovesti do povećanja konkurentnosti nekih gospodarskih subjekata. Nadam se da sam bila dovoljno jasna vezano uz e, cilj i e, naše ambicije. Hvala, Alfred Sand. Hvala lijepa. Gospođo ministrice, e, projekcije za eurozonu su se smanjile posebice i zbog Brexita. Otvaraju se radna mjesta, ali činjenica jest da radni uvjeti e, su daleko od zadovoljavajućih diljem eurozone. Postoji općenito osjećaj da se uvjeti života nisu e, poboljšali posebice za oni koji imaju nisku razinu dohotka. Ne mislite da je krajnje vrijeme da se počne razmišljati kreativno, izvan okvira. Imamo možda ekonomsku i financijsku stabilnost, ali to dovodi do socijalne i možda političke nestabilnosti. Neki kažu da ideali socijalne Europe su se izgubili u prijevodu služili zapravo pravila eurozone kao kočnica za javna ulaganja, a kao što znate potrebno je odgovoriti na očekivanja ljudi vezano uz poboljšanje socijalnih uvjeta. Umjesto da vidimo da se neprestano daju ustupci vezano uz određena socijalna davanja zato što ljudi izlaze na ulice ili se borimo rezultata izbora, ne bi li Europa mogla djelovati koordinirano i osigurati socijalni e, pristup i možda slijediti model Španjolske pa da imamo primjerice načalno povećanje diljem Europske unije od 5% i primjenu minimalne plaće e, na cijelu Europsku uniju. Što mislite o tome? Hvala gospodine Sant na vašim idejama i hvala što ste zatražili od nas da budemo kreativni u našim razmišljanjima. To je zapravo nešto što pokušavamo učiniti zahvaljujući novoj vladi. Od prvoga dana nastojali smo razmišljati kreativno i nastojali smo pronaći dobru ravnotežu između fiskalne discipline i socijalnih politika. Ja se u potpunosti slažem s vama da europski građani trebaju vidjeti da europski projekt a i nacionalne institucije zapravo brinu za njih, da im je stalo. To nije projekt samo za tehnokrate, to nije projekt samo sa backstopom za banke, to je projekt koji bi trebao biti za naše građane i uključivati sve građane. Stoga mislim da je uspostavljanje odgovarajuće ravnoteže nužno pravi put naprijed. No isto tako mislim da ta nužna ravnoteža također mora uključivati dobro upravljanje javnim sektorom i fiskalnu politiku koja je proaktivna, odgovorna, vjerodostojna i što je više moguće koordinirana, posebice unutar eurozone, jer što god se dogodi jednoj zemlji ima utjecaj na druge zemlje i upravo zato svi mi moramo imati okvir koji nam omogućuje da koordiniramo naše aktivnosti i koji jamči da postoji odgovornost i povjerenje izgradnja povjerenja između različitih institucija kako bismo mogli zapravo produbiti ekonomsku i monetarnu uniju kao što smo do i razgovarali. Hvala vam lijepa. Imamo jedno javljanje za riječ u sklopu spondanih javljanja za riječ minut, i onda minutu Dakle, dvije minute po pitanju, minuta za odgovor. William Dartmouth, hvala gospodine predsjedatelju e, što ste me malo hladili. Hvala vam. Imam dva vrlo jednostavna pitanja za vas. Prvo, vrlo je visoka razina nezaposlenosti mladih u Španjolskoj. Imajući na umu pitanje koje je postavio moj kolega malo prije, možete li reći Smatrate li da smanjenje proračunskog deficita, o tome ste dosta dugo govorili, zaista jest u interesu milijuna nezaposlenih ljudi, posebice mladih, nezaposlenih mladih u Španjolskoj? Ako da, Zašto mislite da je tome tako? Kako uopće to možete misliti? Moje drugo pitanje je vrlo jednostavno. Španjolska vlada e, drži političke e, zarobljenike u e, Kataloniji, članove bivše demokratski izabrane vlade u Kataloniji. Španjolska vlada traži da ih se zatvori na 25 godina. Vi imate reputaciju entuzijastičnog pobornika europskih vrijednosti. Koje je vaše osobno mišljenje s obzirom na to da pripadate vladi koja traži e, kazne od 25 godina zatvora za e, političke e, protivnike, isključivo temeljem njihovih političkih uvjerenja, kako vi to vidite kao gorljiva zagovornica europskih vrijednosti? Hvala lijepo gospodine Dartmouth. Kao prvo, što se tiče nezaposlenosti mladih, imate pravo, to je jedan od glavnih prioriteta i zapravo glavnih e, neravnoteža koje smo naslijedili od prethodne vlade u našoj zemlji i nastojat ćemo smanjiti tu stopu što je moguće brže. Upravo zato već smo se dogovorili oko akcijskog plana za nezaposlenost mladih koji će i kako dobro iskoristiti europske fondove, a i nacionalna sredstva, te omogućiti da se pruži budućnost svim tim mladim ljudima. E, stopa nezaposlenosti pada, ja sam uvjerena da ćemo i mi rušiti u mjesecima koji su pred nama, ali želimo taj proces ubrzati. To u konačnici zapravo traži promjenu e, vještina, promjenu u obrazovanju i tako dalje, ali moramo se pobrinuti da u dugom roku, ali isto tako i u srednjem roku postoji adekvatni obrazovni program. Također mislim da zapravo već pomaci u sektoru građevinarstva daju mogućnost snažnijeg nastupa na tržištu u budućnosti. Što se tiče drugog pitanja, ne slažem se s vama. Mi nemamo političkih zatvorenika, imamo političare koji su u zatvoru zato što nisu poštovali propise koji su na snazi. I evo, to je moj odgovor na vaše pitanje, a mislim da je u skladu sa mojim entuzijazmom koji ste u pitanju spomenuli. Hvala. Mislim da nitko E, ne može e, dovesti u pitanje da se u Španjolskoj u potpunosti poštuje vladavina prava. E, hvala vam, draga ministrice Kalvinju. Mislim da je ovo bio vrlo pozitivan i zanimljiv dijalog, razmjena mišljenja. Moram reći da vaš proračun pokazuje kako je moguće pomiriti fiskalnu odgovornost i E, potaknuti socijalnu koheziju i rast. Mislim da bi mnogi trebali izvući koju lekciju iz toga i također mislim da vaše viđenje produbljivanja ekonomske i monetarne unije e, sklonost metodi zajednice i potreba za mehanizmom stabilizacije su i više nego dobrodošla stajališta u ovome domu. Veselimo se suradnji s vama, s vijećem, a nadamo se da proces koji je sada pokrenut će e, imati konkretne i opipljive ishode koji će biti na korist ne samo našoj valuti, već i građanima naše Unije. Hvala vam lijepa. Gospođo ministrice. Hvala Yes. Uh, Kolege, prije nego što krenemo s glasovanjem, nažalost, imam neke najave i to je loša vijest. Dobra vijest je da glasovanje neće dugo trajati. Bićemo kratki, efikasni, a i glasovanje je ograničeno pa nema potrebe biti pretjerano nervoznim. Treba će nam desetak minuta samo za ove objave koje su se akumulirale. Kao prvo, pripremni sastanak za sljedeći monetarni dijalog. Sljedeći monetarni dijalog sa Marijom Dragi održat će se 28. siječnja 2019. godine. To će biti posljednji monetarni dijalog e, ovog e, saziva. Podsjećamo članove da, da bi se obilježila 20. godišnjica eura. Tijekom e, dijaloga će to biti tema, kao što su se dogovorili koordinatori Ekona, kritički analiza E, projekta i otpornosti unutar ekonomske i monetarne unije se nastavlja. Svi ste pozvani da biste sudjelovali na primjernom sastanku na kojem će sudjelovati šest e, stručnjaka iz, e, sa sveučilišta u Dublinu i govorit će o planu puta. To će se održati u srijedu od 1 do 3 i bit će prenošeno putem interneta. Uh, Uh, e, nominacije, dakle sažetak e, koordinatora, nema mišljenja o statutu, Europski revizorski sud će pozvati predstavnika na sastanak radne skupine za e, bankovni nadzor kako bi se razgovaralo o operativnoj efikasnosti i kriznom upravljanju za banke. Vaše mišljenje se neće tražiti o predmetu koji se tiče fiskalnog kompakta. Mišljenje će biti poslano komisiji kako bi se zatražilo mišljenje o ESMI. Koordinatori su bili za to da se zatraži od EBE da ispita skandal Kunmak, a o rezoluciji će se glasati glasalo se 29. studenog. Što se tiče plenarnog tjedna, prvi radni dio tisaće se digitalnog oporezivanja, te teme utaje poreza. Na drugom dijelu će se govoriti o bankovnoj uniji. Paket mjera za europski semestar dogovoreno je da će ekonomski dijalog također pokriti i te teme. Ja, to se sve već dogodilo, ali izgleda da moram to sve pročitati. Dogovoreno je da će se u siječnju 2019. godine uložiti rezerva vezano uz pitanje solventnosti, ali onda su koordinatori odlučili da će ići s izvanrednim postupkom i tražiti izjavu o solventnosti 2 koju ću pročitati kroz nekoliko sekundi. Također pozdravljam komisiju čiji su predstavnici ovdje, ali prije nego što prijeđemo na taj dio, točka 3 izvješća o trenutačnim interinstitucijskim pregovorima, trijalog o objavama vezano uz održive investicije od 14. siječnja. Prvi dijalog se održao u Strasburu. Tijekom prvog sastanka razgovaralo se o razlikama u stajalištu između parlamenta i vijeća vezano uz područje primjene e, prijedloga uredbe vezano uz tijela, proizvode i ažurirane definicije održivog rizika, e, dubinske analize za sudionike na tržištu, financijskog savjetnika i tako dalje. E, također održala se prva rasprava o delegiranim aktima. Sudionici trijaloga potvrdili su mandat za rad na tehničkoj razini. Sljedeći trijalog će se održati u siječnju. E, prvi trijalog o pokrivenim obveznicama, e, dakle uredbi i direktivi održan je 15. siječnja. Su zakonodavci su održavili opsežnu raspravu vezanu uz svoja stajališta koja se tiču pokrivene imovine. E, komisija je dobila mandat da pripremi neslužbeni dokument uključujući kompromisne tekstove vezano uz ta pitanja gdje je prikladno, među ostalim i u vezi političkih pitanja kao što su primjerice zajedničke strukture strukture među klubova, zajedničko financiranje i e, zahtjevi likvidnosti. što se tiče trijaloga vezano uz mjerila, prvi dijalog održao se, održao se u Strasburu 16. siječnja. ticao se e, prvih pregovaračkih Eh, aspekata definicija mjerila za eh, prijelazno razdoblje vezano uz klimatske promjere te usklađenost sa e, Pariškim sporazumom. E, prvi trijalog vezan uz EMIR 2.2 održao se 17. siječnja, a su zakonodavci su održali opsežne rasprave vezano uz svoja stajališta koja se tiču novog e, režima za nadzor CCP-a trećih mjera, uključujući klasifikaciju u tier 2 CCP-a i e, odbijanje priznanja od komisije se tražilo, dobila je mandat da pripremi neslužbeni dokument koji uključuje kompromisne tekstove e, vezano uz dimenzije uredbe koje se tiču trećih zemalja. E, dimenzije uredbe koje se tiču EU CCP-a i nadzora nisu uzete u obzir na tom dijalogu jer nije bilo dovoljno vremena, a također jest donesen mandat za preliminarni rad na tehničkoj razini. Kada govorimo o delegiranim aktima koji su vezani u solventnost, koordinatori su odlučili predstaviti e, odnosno podastriti izjavu komisiji. Pozdravljam Natali Berše koja je na čelu e, odjela koja se bavi mirovinom. E, također Manuelu Cvej koja je na razini odjela za politike. U ime Ekona sada ću pročitati ovu najavu vezano uz uredbu Solventnost 2, a vezano je uz reviziju formule za kapitalne zahtjeve. Iako je akt trebalo donijeti u prosincu 2018. godine, Europska komisija ga još uvijek priprema. E, zbog tog kašnjenja nismo mogli razgovarati danas o donesenom aktu. Uvjereni smo da to kašnjenje zapravo znači da komisija provodi potrebnu analizu i uzima u obzir naše dvojbe, te očekujemo da te dvojbe budu spomenute u e, sljedećem delegiranom aktu. Sada ću i kratko spomenuti. Kao prvo, kao što je spomenuto u našim pismima, željeli bismo ponoviti ponoviti svoju potporu e, smanjivanju trenutačne e, marže rizika e, za poticanje financiranja realnog gospodarstva i poticanje osiguravajućih društava da ulažu u dugoročne projekte. Drugo, iako priznajemo da neka od naših prijedloga koji su uzeti u obzir za dugoročne investicije jesu već uzeti u obzir, brine nas da trenutačni oblik kriterija koji se tiču e, nove klase vlastitih sredstava kao što je primjerice 12-godišnje trajanje ring fencinga predstavlja nešto što bi moglo spriječiti e, dugoročne, e, dugoročno primjenu nove klase vlastitih sredstava u praksi. Treće, ponavljamo naše stajalište koliko je važno financirati kratkoročna rješenja koja će omogućiti da se riješe manjkavosti vezane uz trenutačno funkcioniranje planiranje prilagođavanja e, volatilnosti. E, također smatramo da je potrebno pronaći rješenja koja će e, riješiti sadašnji problem funkcioniranja E, tog prilagođavanja. Pozivamo komisiju da istraži rješenja temeljem postojećeg članka 77D4 e, direktive Solvency 2 prema kojima su zakonodavci se slažu da nacionalna komponenta treba biti iskorištena kad god su e, određeni kriteriji ispunjeni. Ta komponenta treba se izračunati na kraju razdoblja ako uvjeti jesu ispunjeni i u svakom trenutku unutar perioda izvješćivanja temeljem dnevnih kalkulacija. U tom smislu mi smatramo da taj prijedlog jest u skladu sa direktivom i jest u skladu sa e, ovlastima komisije za delegirane akte. Na kraju, u svijetlu kašnjenja u donošenju delegiranog akta postoji jedna ključna stavka koja se zapravo tiče novih odredbi. Brine nas da trenutačni datum primjene može dovesti zapravo do priličnih poteškoća u periodu izvješćivanja e, i komisija bi ga trebala minimalizirati bilo kakve negativne posljedice za kompanije kada one nastoje e, ispuniti nove e, uvjete iz odredbi u skladu s ovim novim E, odredbama e, i trebaju uzeti u obzir e, rizik i ciljeve kako su identificirani u osiguravajućem sektoru. Pozivamo komisiju da pažljivo procjeni nenamjeravane slučajne posljedice u tom smislu. Za sve točke koje sam sada spomenuo smatramo da nije odgovarajuće čekati i snažno sugeriramo da ih se uzme u obzir u pregledu za 2018. godinu. Zaista, dok se čekaju promjene koje će uvesti komisija u nacrt delegiranih akata, moramo reći da nam je žao što komisija će izostaviti veći dio prijedloga e, odbora Ekon u ovom trenutku kao što su naveli u nacrtu e, izmijenjenog i dopunjenog delegiranog akta. Trebamo također vidjeti kako će se prioriteti parlamenta najbolje uzeti u obzir u ovom delegiranom aktu i zapravo koristimo ovu priliku da ponovno spomenemo koji su e, prioriteti Europskog parlamenta kao su zakonodavca kao što je navedeno u članku 290. Iskoristit ćemo sva parlamentarna prava kako bismo bili sigurni da će naše dvojbe biti uzete u obzir u tom važnom aktu uključujući i odbijanje. Hvala hvala na strpljenju i što ste slušali dok sam pročitao ovu izjavu. To je naravno izuzetno važno za komunikaciju s komisijom, a sada možemo prijeći na glasovanje. Molim vas da mi date popis za glasovanje. Kao prvo moramo testirati, pa vas molim da glasujete kako bismo testirali sustav. Otvaram glasovanje. Mr. Gerald not working? Good. Yes. So. Imamo jednog zastupnika iz EPP-a previše. Možete li ponoviti test? Oprostite, morate ponoviti test jer imamo jednog zastupnika iz epp previše. Um, e test? Da li EPP treba ponoviti test? Samo da provjerim. Da, moramo ponoviti test. Da budemo sigurni. Želimo biti sigurni da zaista imamo jednog previše. U redu zatvaram. Sad je u redu. Vidjet ćemo kad budemo glasali. Dakle, počinjemo s glasanjem o uredbi o minimalnom pokrivanju gubitaka za neprihodajuće izloženosti. Imamo glasanje poimence. Otvaram glasanje. The Zatvaram glasanje. 42 za, 10 protiv, 0 suzdržanih. Čestitke su izvjestitelju. Sada izvješće gospodina Martušela o PDV-u. Amandmani 35 i 10 koji za, tko je protiv, suzdržani, u se. Amandman 36 za, protiv, suzdržani, u se. 37 za, protiv, suzdržani, u se. 38 za, protiv suzdržani usvaja se. 40 za, protiv suzdržani usvaja se. 42 sa usmenim amandmanom od ECR-a. Tko je za? Protiv? Provjerit ćemo, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Dakle, glasujemo bez usmenog amandmana. Tko je za? Protiv? Mislim da imamo istu većinu, ali provjerit ćemo. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje odbija se 26 prema 25. Vrlo blizu, ali još uvijek se odbija. 43 za, protiv, suzdržani usvaja se. 44 za, protiv, suzdržani usvaja se. 45 za, protiv, suzdržani usvaja se. 46 za, protiv, suzdržani usvaja se. 47 za, protiv, Provjerit ćemo 47, otvoram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 48 za, protiv. Provjerit ćemo 48, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 49 za, protiv, provjera, 49, otvoram glasanje. Svi su bili za moja greška. Zatvoram glasanje, dakle jednoglasno se usvaja. Ali htio sam točno vidjeti tko je za, tko je protiv. 50 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 51 u dva dijela, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, provjerit ćemo, Otvoram glasanje. Zatvoram glasanje. Usvaja se. 52 otpada, dakle 53 za, protiv suzdržani usvaja se, 54 za, protiv suzdržani usvaja se, 55 za, protiv suzdržani usvaja se, 56 za, protiv suzdržani usvaja se, 57 za, protiv suzdržani odbija se, 59 za, protiv suzdržani odbija se, 60 e, za, protiv suzdržani odbija se, 62 za, protiv. Provjerit ćemo 62, otvoram glasanje. Zatvoram glasanje. Odbija se za jedan glas. 26 prema 25. 70 za, protiv. Provjerit ćemo 70. Otvoram glasanje. Zatvoram glasanje odbija se isto 26 prema 25, 69 i 18 koje je za, protiv suzdržani usvaja se, 71 i 19 za, protiv suzdržani usvaja se, 72 za, protiv suzdržani usvaja se, 73 za, protiv usvase. usvaja se, 74 za, protiv suzdržani usvaja se, 75 za, protiv, provjerit ćemo, 75, otvorom glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 20 s usmenim amandmanom Aldea. Tko je za? Protiv, suzdržani, sva se. 1 za, protiv, suzdržani, sva se. 23 za, 23 se ne razmatra. 3 za, protiv, suzdržani, sva se. 24 za protiv uzdržani usvaja se. 4 za protiv suzdržani usvaja se. 25 za protiv. Provjerit ćemo 25. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 26 za protiv suzdržani, usvaja se 5 za, protiv, suzdržani, usvaja se 27 i 28 za, protiv, provjerit ćemo, otvoram glasanje, zatvoram glasanje, usvaja se 6 za, protiv suzdržanje usvaja se, 7 za, protiv suzdržani usvaja se, 29 za, protiv suzdržani usvaja se, 30 za, protiv suzdržani. Provjerit ćemo. 30, otvoram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. To je bio 30, 31 sa usmenim amandmanom za, protiv, provjerit ćemo 31 sa usmenim amandmanom. Zatvaram glasanje. Odbija se. 31 bez usmenog amandmana. Tko je za? Provjeravam. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje još uvijek se odbija. 32 za, protiv suzdržani usvaja se 33 za, protiv suzdržani usvaja se 34 za, protiv suzdržani usvaja se 8 za, protiv suzdržani usvaja se 9 za, protiv suzdržani usvaja se glasanje o prijedlogu komisije poimence. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. 42 za, 0 protiv, 10 suzdržanih, čestitke izvjestitelju. Sad prelazimo na nacrt mišljenja gospodina Frunzulike. Razrješnica za Europsko narodno tijelo za bankarstvo, kompromis A, usvaja se, kompromis B, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis C, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis D, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 11, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se, ali provjerit ćemo. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 14 za, protiv, suzdržani, odbija se. 15 za, provjerit ćemo. Zatvaram glasanje. Odbija se ali blizu je bilo, dobro je bilo da smo provjerili. 15 tko je za, protiv, suzdržani, usva se. 16 za, protiv, suzdržani, usva se. Kompromis E za, protiv, suzdržani, usva se. Amandman 20 za, protiv, suzdržani, usva se. Kompromis F za, protiv, suzdržani, usva se. Amandman 21 za, protiv, provjerit ćemo. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se za jedan glas. Kompromis G za, protiv, suzdržani, usvaja se. Glasanje o cijelom tekstu sa amandmanima poimence. Otvaram glasanje. And um, the vote is closed. Uh, Zatvoram glasanje, 46 za, 2 protiv, 4 suzdržana, usvaja se i čestitke izvjestitelju. Drugo je isti izvjestitelj EIOPA, kompromis A za, protiv, suzdržani, usvaja se, kompromis B za, protiv, suzdržani, usvaja se, kompromis C za, protiv, suzdržani, usvaja se, kompromis D za, protiv, suzdržani, usvaja se, kompromis E za, protiv, suzdržani, usvaja se, Amandman 14 za, protiv, provjerit ćemo, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se 30 za 2 za protiv. 18 e, za protiv suzdržani usvaja se 19 za protiv. ne ide protiv. Provjeravamo 19. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 20 za protiv suzdržani usvaja se. Kompromis F za protiv suzdržani usvaja se. 25 za protiv suzdržani provjerit ćemo. 25 otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se za jedan glas. Glasanje o tekstu sa amandmanima poimenca. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. 44 za, 2 protiv, 4 suzdržana. Usvaja se sada ESMA, kompromis A, za protiv suzdržani. Usvaja se kompromis B, za protiv suzdržani. Usvaja se Kompromis C za protiv suzdržani usvaja se. Kompromis D za protiv suzdržani usvaja se. Amandman 9 za protiv suzdržani mislim da se usvaja, ali ćemo provjeriti. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 12 za, protiv,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 izjednačeno 25 25 zato se odbija glasamo o celom tekstu sa amandmanima poimence otvaram glasanje The vote is closed. Zatvoram glasanje. 43 za, 2 protiv, 4 suzdržana. Čestitke izvjestitelju. Sljedeći sastanak ponedjeljak 28. siječnja u 3 sata popodne i utorak ujutro od 9 do 12.30. Hvala lijepa, zatvaram sastanak.